No, no, no, dobro, dobro. La seduta è aperta. Nastavljamo s radom. Prije nego pozdravimo povjerenika, riječ je zatražio zastupnik Weber. Gospodine äh, Gospodin predsjedniče, molio sam za riječ zato jer e, pozivam na hitnost. Naime, e, činjenica koju ste jučer spomenuli u svojoj izjavi, naime ubojstvo Slovens, slovačkog e, novinara. danas smo čuli nove činjenice o tome nakon slučaja u e, Malti, sada u Slovačko. Da, radi se dakle o dvama novinarima koji su se e, borili za pravo, za pravo, pravo govora. Želimo reći da ono na što polažemo važnost da postoji neovisna istraga u Slovačkoj kako bi se postiglo neovisnost e, medija, a nakon što u medijima se izvješće da su e sredstva Europske unije vjerojatno zlorabljena, e, želim da e, naši stručnjaci pokrenu vlastitu istragu i da pošalju izaslanstvo u Slavačko. E, Europski parlament mora biti e, ona snaga koja će donijeti svjetlo u e, Slovačku kako bi zaštitio neovisne novinare. Stoga se nadam da će Europski parlament upravo to pokrenuti. Honorable Bulman. Zastupnik Bulman. Ja, Vorsitzender, Gospodine predsjedniče, vjerujem da ovaj parlament, i to mogu reći za svoj klub, e, ne želi da ga bilo tko e, nadmaši kada se radi o obrani e, vladavine prava i o borbi protiv kriminalnih slučajeva kao što je ubojstvo novinara. Tu to treba temeljito istražiti i treba istražiti razloge i mi smo za to da u određeno vrijeme kada činjenice to dopuste da provedemo jednu raspravu. E, mislim da, je, da o tome postoji konsens među klubovima i želim podsjetiti da ova misija koja je predložena, koju je kolega Weber e, predložio, e, dakle da je to nešto što je predviđeno za novi istražni odbor koji ćemo također danas pokrenuti i stoga e, želim e, e, da predsjednik uspostavi veze sa, takse, sa skupinom takse traje. Stoga gospodina Webera želim podsjetiti da sve Eh, da sve eh, želimo istražiti bez ikakvih rezervi. To eh, se odnosi na sve države članice Europske unije, bez obzira da li je šef država u član Pučana. Dakle, mi želimo istražiti sve što treba istražiti, a to znači i na optužbe korupcije koje su se čule u posljednje vrijeme. Hvala vam lijepa. Bene. Uh, Hvala predsjedniče. Želim naglasiti da ubojstvo novinara nikada ne bi trebalo postati pitanje e, e, političkih stranaka. Radi se o jednoj ozbiljnoj stvari ovaj parlament e, poduzeo je snažno djelovanje kad se dogodio slučaj na Malti i moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo to učinili kada se ista stvar dogodi u Slovačkoj republici. Stoga podupirem prijedlog gospodina Webera da se pošalje jednu ad hoc misiju u Slovačku i isto tako koristiti to sa mandatom konferencije predsjednika, zato jer ne možemo čekati nekoliko tjedana dok tajništvo dok se ne stvori tajništvo novog odbora, potrebno je djelovati sada. Novinari moraju imati slobodu e, svog djelovanja kada se radi o istragama o korupciji i Europski parlament nema e, zapravo vremena čekati, već mora svakako osigurati da do tih istraga i dođe. Hvala vam lijepa. Sono anch'io convinto ja sam uvjeren da sloboda medija nije pitanje koje pripada isključivo centru, ljevici ili desnici. Sloboda medija je temeljna vrijednost za cijelu Europsku uniju. To i treba isto to biti za sve vlade, bez obzira na njihove boje. Zato mislim da je najbolje već danas započeti jedan pisani postupak između predsjednika klubova zastupnika kako bi se odlučilo o oslanju jedne grupe parlamentaraca u Slovačku da bismo utvrdili što se tamo dogodilo. Jednako kao što je odbor Panama Papers posjetio Maltu. Dakle, predlažem, e, to ću činiti tijekom popodneva, jedan pisani postupak kako više ne bismo gubili vrijeme. Također, želim vam reći da su Mussolini kasnije, kaže predsjednik, uhićene tri osobe, tri talijanska državljanina koji žive u Slovačkoj. I problem je sada ustanoviti tko je materijalni, ne samo tko je materijalni počinitelj tog ubojstva, već tko je to ubojstvo i naručio. Još nismo dobro shvatili niti tko je naručio ubojstvo novinarke Dafne Galicije. Ja ću nastaviti inzistirati na rješavanju ovih slučajeva. Ne možemo drugima držati lekcije ukoliko se prvo ne riješimo stvari kod, sebe, kod kuće. Dakle, počinjemo sa pisanim postupkom kako bi svi klubovi mogli službeno izraziti svoju želju i kako bismo što prije poslali ovo izaslanstvo parlamentaraca. Zastupnica Mussolini, izvolite. Gospodine predsjedniče, govorim u ime svog kolega Alberta Čirija vezano u Slovačku imamo jedno pitanje. Gospodin Weber je govorio o zlopotrebi europskih sredstava, ali tu je također i delokalizacija internog dumpinga. Mislim prije svega na radnike koji će biti otpušteni u jednoj tvrtki, dakle talijanskoj tvrtki koja će se preseliti iz, talijanske, iz Italije u Slovačku i to je doista jedna velika šteta koja se nanosi regijama unutar Europske unije. Hvala zastupnici. Ja sam se izravno bavio upravo tim pitanjem. Predsjednik regije Piemonte je došao jučer ovdje u društvu radnika i sindikalnih zastupnika ove tvrtke koju spominjete i ja sam se već tu pokrenuo da bih dao jedan konkretan odgovor na njihova traženja. Surađujemo dakle sa predsjednikom regije, sa talijanskim vlastima, sa sindikatima koji prate ovaj proces. Evo izvolite, nakon vas zastupnica Toja. Uh, Gospodine predsjedniče, radi se o um, um, ubojstvu novinara, a s obzirom da imamo gospodina Nilsa Muđesija ovdje. Važno je ne zaboraviti uh, ubojstvo Pat Funika koji je ubijen i za koje je utvrđeno Dakle, ovdje imamo države članice koji, uh, koji su odgovorni za ubojstvo um, borca za ljudska prava. Zastupnica Toja. E Znamo i doista pozdravljamo ono što ste jučer učinili i što ćete učiniti za ovu nesretnu situaciju. Kao što znate, napore italijanske vlade idu u istom e, pravcu. Dakle, tražimo od multinacionalnih tvrtke da imaju osjećaj za društvenu odgovornost, e, jer oni ulažu u društvo i ne mogu tek tako zatvoriti iz financijskih razloga. To je šteta za njihovu reputaciju. Htjela bih zamoliti da u ovom postupku evaluacije koju će učiniti naš odbor za kontrolu proračuna. Trebamo se osigurati da ova sredstva koja idu iz regionalnih fondova u regije, nažalost, budu konečnostene nekada da bi se upravo radila ova vrsta dumpinga, dakle, društvenog i radnog. Dakle, sve ono što budemo učinili za ove, ovakve tvrtke, radnike koje smo primili, treba to povezati sa ovim pitanjem korištenja europskih fondova. Okay. Bene, bene. Role Gomes. Zastupnica Gomes. Gospodine predsjedniče, e, e, ja imam čast da e, vezano za misiju za Maltu postoji još posla koje treba obaviti Naravno, rad koji treba e, obaviti jest u okviru odbora LIBE i novog odbora koji treba uspostaviti nakon e, e, panamskih dokumenata. Molim vas da sa visokom predstavnicom Mogherini pokrenete pitanje u Etiopiji. Tamo je na dijelu brutalna represija. premijer je zapravo podnio postavku, a izjava Europske unije je zapravo sramotna u odnosu na ono što su rekli SAD, zapravo koja je osuda izvanrednog stanja. Molim vas da to pitanje e, skrenete pozornost i komisiji i visokoj povjernice. Mislimo da trebamo poštovati naše e, vrijednosti i u interesu demokracije, da treba biti uključiv u e, Etiopiji tražiti uspostavu zaštite ljudskih prava. Ovo nije rasprava o kršenjima ljudskih prava. Imali smo tu zahteve za riječ vezano uz ova hitna pitanja, ali s nama je ovdje gost. E, zastupnica Harms, u vezi sa čim je vaše pitanje? Ask Želim vas zamoliti, gospodina predsjedniče, da pređete na dnevni red, jer e, pitanje o kojem raspravljamo, mislim da je dobro da to čuje i gospodin Mužnijeks. To je upravo ono što sada radimo ali ovo što se dogodilo sa obojstvom novinara je doista hitno pitanje i povjerenik za ljudska prava kojeg smo danas ovdje pozvali, naš gost, e, jako dobro zna kolika je važnost ovog slučaja. Evo, zahvalan sam što je pričekao nekoliko minuta, ali ovdje se govorilo o ljudskim pravima. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu poželiti dobrodošlicu gospodina, dakle povjereniku za ljudska prava Vijeća Europe. Mi sa Vijećom Europa zajedno radimo na zaštiti ovih prava i demokratskih vrijednosti, a povezuje nas odlučnost u borbi protiv nasilja nad e, ženama i borba protiv nasilja u obitelji.